zaustavile su daljnje napredovanje. To nije vaša krivnja, gospodine Juncker. Vidimo da ste vi entuzijast i zahvaljujemo vam što ste predano radili, zahvaljujemo vam i na dobrom raspoloženju. Vi ste rekli Europa se treba boriti protiv nacionalizama zato što je Europa projekt suživota i mira. I mi danas trebamo vama zahvaliti na vašem angažmanu. E, imate naše divljenje i naše poštovanje. Hvala. Predsjedniče Čološ, imate riječ. Izvolite. Gospodine predsjedniče komisije, dragi Jean-Claude, iskoristit ću ovaj vašan trenutak da vam zahvalim ne samo za vaš rad na čelu komisije, već i za karijeru uvjerenog evropljana. Evropljana. Dali ste nam mnogo pouka o tome što znači biti evropljanin trebalo je okrenuti stranicu financijske krize, Brexitu i e, izbjeličkoj krizi. E, e, cijela Europa vam zahvaljuje na ovom jedinstvu i onome što ste učinili za to. Vaša komisija, rekli ste da je to bila komisija zadnje šance. Sada imamo novu komisiju. Trebamo iskoristite trenutak za izgradnju korisne e, Europe za naše građane. To je komisija nove šanse, rekao bih. Ali mnogo je toga učinjeno u toku pet godina e, kad ste bili na čelu komisije. Mogao bih citirati mnoge konkretne primjene, e, zaustaći se naročito na Junkerovu planu E, nismo o tome dosta govorili. E, bio je mnogo kritiziran na početku, a ipak je dozvolio da ima konkretan utjecaj. Mm, e, on je pot potaknuo mnoge, mnoga mala i srednja poduzeća, e, doveo do učinkovite Europe, do Europe inovativnih projekata. vi ste utrli put e, sljedećim generacijama političara e, e, na iznalaženju konkretnih solucija za europske probleme. Moramo nastaviti na tom putu ujedinjene Europe kako bismo izgradili korak po korak ovu Europu koja je u središtu vaših napora. Zahvaljujemo Jean-Claude Juncker, zahvaljujemo vašoj komisiji koja je pokazala e, što znači Europa, što znači rad za Europu. Hvala, predsjedniče Lambert, izvolite imate riječ. Hvala, e, e, dragi Jean-Claude, grupa zelenih vam zahvaljuje. Pet godina E, prije pet godina sam glasao za vas kao predsjednika e, Europske komisije. E, vaša zemlja je postala međutim porezna oaza. Međutim, mislio sam da ste vi dobra osoba da to spriječi. Moramo reći da za vrijeme vašeg mandata je napredovala stvar e, e, fiskalne pravde. Međutim, imamo jednu e, važnu prepregu, a to su države članice koje se opiru fiskalnom usklađivanju, harmonizaciji. Da budemo iskreni, E, vaša briga za socijalnu pravdu e, je se često e, sukobljavala sa vašom ideologijom pučana pa smo vrlo često imali više izjava o socijalnim pravima, a manje konkretnih akcija. Međutim, u usvojili liste kolege su rekli, manje e, ograničenu ideologiju na gospodarskom planu pa smo e, e, izbjegli slijepu štednju koja se ne koja ne slijedi ljudske, ljudska traženja Moramo biti kolektivni i solidarni u, na području izbjeglica, ali tu je vijeće opet sve blokiralo. E, žalim što ovdje nije e, gospodin Tusk, e, jer je vijeće inzistiralo na Europi tvrđavi. Međutim, jedno, jedna stvar ostaje za, da se izgradi, a to je sprečavanje klimatskih promjena. Eh, eh, u ovom požaru moramo promijeniti eh, stav svijeta i biti sila koja tjera razne reforme kako bismo izbjegli katastrofu. E, vi ste rekli e, e, da smo postigli sporazum sa SAD-om i 15 drugih sporazuma. Međutim, nismo uspjeli u našim klimatskim nastojanjima. Vi ste obećali da ćemo nešto učiniti na tom području nismo sprečili neke recimo genetski modificirane proizvode i druge stvari koje su nam ležale na crt. Često se smo bili preblagi recimo u zaštiti zviždača. Nismo ih dosta štitili E, e, imamo miješanja sjećanja na komisiju e, jer nismo se u potpunosti uhvatili u koštac sa izazovima. Vi ste nazvali komisiju komisijom zadnje šanse, ali mislim da E, ste ipak u čemu uspjeli, a zeleni su tome u, e, e, i u čemu doprinijeli. Međutim, opasnost još nije izbjegnuta. Naša predsjednica komisije koja vas nasljeđuje će morati odlučnije djelovati ako želimo pomiriti sve Evropljene i Evropljanke e, sa idejom evropske integracije, a i Europom transnacionalne demokracije. Hvala. Predsjedniče Zan, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Predsjedniče Juncker, prije pet godina vi ste stupili pred nas e, u ovoj dvorani. Ja sam tada rekao da sam smatrao kako vi ne možete biti prava osoba za ovo europsko uskrsnuće, ali e, sada nakon pet godina mi možemo reći da je ta moja zabrinutost postala e, sigurnost. Vi ste nam vratili Europu koja je lošija u odnosu na onu što ste našli prije pet godina kad ste stupili na dužnost. Europa je podijeljena, bolesna, slaba ne može odgovoriti na moderne izazove i na tri glavna problema za koje su građani tražili od vas rješenje. Problem upravljanja migracijskim tokovima, problem ekonomskog rasta i problem unutarnje sigurnosti. Vaša komisija i vaš mandat u ovih pet godina bili su potpuno neuspješni ti ciljevi nisu postignuti, a razloge ne trebamo tražiti izvan ovih institucija nego unutar njih. To su krive politike koje ste promicali i ponavljali ste pogreške koje je bila počinila prethodna komisija. Vi ste govorili o navodnim uspjesima vaše komisije i o rastu, ali rast je slabašan, mi gubimo teren u odnosu na velike e, države e, svijeta. Niste govorili o industrializaciji danas velike europske tvrtke bankrotirale su, više nisu aktivne. Govorili ste o planu ulaganja. Rekli ste, ako je to istina, da ste donijeli e, još 140 milijuna ulaganja. Šteta što ste vi obećali 315 ovom parlamentu. Ne znam je li 50% obećanog nešto što možemo smatrati uspjehom. Ja mislim da milijuni građana u Europi E, sada mogu biti sretni što ćete vi otići u mirovinu napokon jer vaša komisija je bila najgora komisija svih ovih godina u povijesti Europske komisije. Ali e, ja bih vas htio utješiti. Mislim da će i vaša nasljednica moći e, postupati još lošije od vas. To nije dobra vijest za europske građane. Mi ćemo se zalagati za to da teške pogreške koje ste vi počinili ne budu ponovljene uskoro. Hvala. E, onorevole Gospodin Legutko, izvolite, imate riječ. Uh, uh, Hvala, predsjedniče. Predsjedniče Juncker, dozvolite mi da započnem e, odavanjem priznanja vašim, vašim rezultatima u javnoj službi. Vi ste osoba koju treba pohvaliti za to i treba pohvaliti rad e, cijelog vašeg tima. Cijenimo to što ste pokušali ojačati jedinstveno tržište i povećati sigurnost naše energetske opskrbe. Pokušali ste povećati ulaganja u naše gospodarstvo i imali ste planove za jačanje male, i srednja poduzeća i poljoprivrednih gospodarstava. Te inicijative treba svakako spomenuti. Ipak, vašem mandatu E, došlo je do mnogih razočaranja s naše strane. Izgubili smo jednu od najvažnijih država članica, članicu e, naše obitelji koja je bila jako utjecajna i to je veliko razočaranje, razočaranje povijesnih razmjera. I nemojte nam reći da ne preuzimate odgovornost za to jer biste to trebali. Ono što me brine je također to što ovaj odlazak nije pokrenuo ikakvo promišljanje o razlozima onoga što se dogodilo. Gospodin Barnier govorio je ranije o tome danas, o razlozima za neuspjeh, ali mislim da se trebalo o tome razmisliti prije Brexita, a ne nakon njega. Imali smo politiku koja je produbila e, podjele, pogoršala probleme, a vaša komisija, predsjedniče Juncker, pokušala je E, posegnuti za demokratski izabranim osobama, a to je arogancija koja se pretvorila u dvostruke standarde. Vi ste govorili o važnosti pravila nekim državama, a zatvarali ste jedno oko pred onim državama koje su kršile pravila. Neke države su mogle kršiti pravila o migracijama koja su donesena, a nekim drugim državama su nametnute mjere. A Europska unija je trebala jednostavno ljudima i državama dati mogućnost da se približe, nije ih trebala razdvojiti. A ova komisija, sa žaljenjem to moram reći gospodine Juncker, je prva komisija koja je uspjela razdvojiti ljude i države više nego što je, ih je uspjela spojiti. Hvala. Predsjednice Ubri, izvolite imate riječ. Monsieur, Gospodine Juncker, kako da ne počnemo je bila da ne e, spomenemo sve skandale o izbjegavanju plaćanja poreza. E, LuxLeaks, e, vi ste bili tvorac toga u vlastitoj zemlji. Luksemburg je još uvijek porezna oaza. Za nas boriti se protiv toga s vama na čelu to je pomoć e, kao da pitamo e, Monsanto da e, dokraći korištenje pesticida. Recimo, gdje je minimalna europska plaća koju ste obećali? Vaša bilanca u klimatskim promjenama je zaista negativna vaša bilanca e, gospodine Juncker e, spašavanje e, života 16 tisuća mrtvih na sredozemlju to je sramota za tvrđavu Europu imamo demokratsko izvrtanje nismo došli do onih prava koje je komisija obećala vi ste sami rekli E, mi smatramo e, da ne smijemo imati europskih sporazuma bez demokratskog izbora. E, vi ste služili tržištu i štetili mnogim građanima Europe. Kad se radi o socijalnim pravima želimo vam E, odličnu mirovinu pa imamo e, jedan mali poklon za vas. Vaši e, prijatelji iz LuxLeaksa vam žele ugodan život u mirovini. Onorevole Evi, Gospođa Evi ima riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. Predsjedniče Juncker, Vaš mandat i mandat vaše komisije primit će se kraju. Sada je trenutak da vam damo svjedođbu. Nema mnogo vremena na raspolaganju pa vam ne mogu dati e, ocjenu za svaki predmet jer biste dobili jako puno jedinica. Pa osvrnut ću se sada samo na jedno. Plan ulaganja koji ima vaše ime e, Junkerov plan on e, se ne koncentrira na energetsku efikasnost nego financira fosilna goriva čak i danas. E, projekti zajedničkog interesa u energetskom području pokazuju od 195 odobrenih projekata 2017. 77 je za plin, a ostatak za naftu. Za 2019. imamo 55 projekata vezano uz fosilna goriva. Želimo li tako pokrenuti, prekrenuti energetsku tranziciju? U ovom trenutku problema s klimom vi ste e, odužili e, situaciju i djelovanje protiv klimatskih promjena. To ćete trebati objasniti mladima koji prosvjeduju na ulicama cijele Europe. Ovih dana govorimo, kao što znate, o novom planu ulaganja, a ovaj put trebaju biti održiva, nadamo se. E, predsjednica von der Leyen ih je predložila jedan bilijun eura za borbu protiv klimatskih promjena. Nadam se da ovaj parlament neće dozvoliti još jednom da e, male mjere kao što su bile u vašim planovima im bace pjesak u oči. trebamo konkretne garancije od predsjednice von der Leyen kako bi ovaj novi dil obuhvaćao stvarne resurse. Trebamo izvanredni plan stvarnih zelenih ulaganja, a ne ulaganja kakve, kakva je predviđao Junckerov plan. Hvala alla fine di questo dibattito. Na kraju ove rasprave Riječ ima gospodin Juncker. E, hvala gospodine predsjedniče. Želio bih e, zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi. E, naročito onima koji su me hvalili. Međutim, reći ću gospodinu Zaniju da je citirao brojke koje su potpuno pogrešne. Predsjedniče Juncker, e, poštovani povjerenici, zahvaljujem vam još jednom što ste danas bili prisutni, zahvaljujem na zalaganju, na obrani europskog ideala u ime parlamenta. Želim vam odati priznanje i zahvalnost e, na određenom poslu i na zalaganju za Europu. Hvala. Grazie. Interrompiamo per eh, Hvala vam. Imat ćemo sada jednu kratku pauzu. I onda ćemo nastaviti sa glasovanjem. Hvala lijepa. Please, dear colleagues, just take your seat that we can proceed with... Da kolege zauzmite e, svoja mjesta pa ćemo nastaviti sa glasovanjem. So, ich darf Ihnen vorab mitteilen, dass der Econ Ekon i e, e, Envi su zaključili prije prvog čitanja u vijeću među e, institucionalnih razgovora e, to imate na internetskoj stranici i to će biti e, objavljeno u zapisniku sjednica. Sada dolazimo do glasanja i počinjemo sa izvještajem kolege Blinke Europski fond za prilagodbu globalizacije. Pojemnično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvojeno. Dolazimo do sljedećeg točke. E, kolega Davis, odobrenje za ridvolo i tako dalje. Otvaram glasanje. Koji Ich schließe Zatvaram glasanje. I usvojeno. Dolazimo do eh, izvještaja kolege Van Overfelda. Izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije. Otvaram glasanje. Pojminično glasanje. Zatvaram glasanje. I ovaj izvještaj je usvojen. A sada dolazimo do mm, razdoblja primjene uredbe. E, e, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I ovo je usvojeno. Zahvaljujem svima. Sjednica eh, se odgađa do 15 sati.